Krenut ćemo od priopćenja prije nego što prijeđemo na glasovanje. Što se tiče usvajanja dnevnog reda, imat ćemo jednu izmjenu dnevnog reda. Želim vas izvijestiti kada je riječ o glasovanju koje se tiče mjera protiv nametnika na bilju, da će to biti odgođeno za utorak 26. travnja ujutro. To je zatražila gospođa McIntyre koja je izvjestiteljica za ovu temu. Budući da danas ima neke druge obveze u svojoj izbornoj jedinici. Nadam se da možemo usvojiti tu izmjenu dnevnog reda. Sastanak se prenosi putem interneta, kao i obično. Imamo na raspolaganju 20 jezika. Sve jezike osim estonskog, malteškog, slovačkog i irskog. Odobrenje zapisnika ćemo odraditi u sklopu običajnog postupka. I sada ćemo prijeći na petu točku dnevnog reda, a to je jačanje inovacija i ekonomskog razvoja u budućem upravljanju poljoprivrednim gospodarstvima u Europskoj uniji. Nakon što smo imali dvije razmjene mišljenja na odboru, Dobili smo 312 amandmana koji su predloženi na ovo izvješće na vlastitu inicijativu. Izvjestitelj je Jan Huitema. Tu se ističe važnost inovacija i veliki interes koji postoji za ovu temu. I da kako načina na koji će to utjecati na upravljanje gospodarstvima i na čitav poljoprivredni sektor a tu je potreban jedan novi val modernizacije, ali na jednoj više razini inovacija. Želimo zahvaliti izvjestitelju kao i izvjestiteljima u Sjeni. Oni su ispregovarali čitav niz kompromisnih amandmana. Mislim da će nam to pomoći kako bismo brže obavili glasovanje. I sada ćemo zamoliti gospodina Hujtemu da uzme riječ kao izvjestitelj. Da, ja ću vrlo kratko. Hvala predsjedniče. Želim zahvaliti svim klubovima i svim izvjestiteljima u Sjeni na dobroj suradnji. Uspjeli smo ovdje objediniti nekoliko amandmana u kompromisne amandmane što će olakšati glasovanje i imamo jedan vrlo jasan tekst. Smatram da je ovo važna tema. Naglasak je na inovacijama i novim spoznajama za poboljšanje konkurentnosti i upravljanja na poljoprivrednim gospodarstvima te poboljšanja zaštite okoliša i dobrobiti životinja. Zahvaljujem svima na suradnji ovdje u odboru i nadam se da ćemo imati većinsku potporu za ovo izvješće. Hvala. Ja se isto nadam da će to biti slučaj. Možemo sada prijeći na glasovanje. Amandman 102. Molim vas da dignete ruku. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 98. Tko je za? rejected. It was rejected. Votes if adopted. A ah, jest, okej, okay, okej. Okay. Przechodzimy do poprawki 101. Y... Trebamo glasovati i o amandmanu 101. Tko je za? Hvala, usvaja se. Amandman 98. Tko je za? Hvala, usvaja se. Kompromisni amandman A. Glasovat ćemo elektroničkim putem, kao i obično. Otvaram glasovanje. Hvala, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromis B. Otvaram glasovanje. Sada glasujemo o kompromisnom amandmanu B. Zatvaram glasovanje. Usva se. Prelazimo sada na amandman 118. Tko je za? Molim vas da podignete ruku. Tko je protiv? Odbija se. 120. Tko je za? Molim vas da podignete ruku. Tko je protiv? Provjerit ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. 120. amandman. Zatvaram glasovanje. Sedamnaest naprema osamnaest. Ponovit ćemo. Glasovat ćemo još jedan put. Kolegica McGinnis nije uspjela glasovati, dakle glasujemo ponovno o amandmanu 120. U redu, odbija se. čak i da je gospođa McGinnis za i dalje bi se odbilo. Sto dvadeset dva tko za? Hvala. Usvaja se. Kompromis C. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na 124. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Kompromis R. Otvaram glasovanje. Glasovat ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. NV11. Tko je za? Tko je za 11. amandman? Hvala. Usvaja se. 132 i 133. Tko je za? 132 i 133. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 136. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 137. Tko je za? 137. Tko je protiv? Odbija se. 139. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 140. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Odbija se. 142. Tko je za? Hvala. Usvoja se. 141. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 144. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 145. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 146. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 147. U dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Hvala, usvaja se. Drugi dio, tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 148. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 151. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 152. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 153. Tko je za? Usvaja se. Kompromis D. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje o kompromisnom amandmanu D. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na amandman 164. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 24 Envi. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 166. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 167. koji je istovjetan. 168. 170. tko je za? To je amandman gospodina Dorfmana, hvala, usvaja se. 172. 172. Tko je protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Čini mi se da se odbija, ali ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Tako je. 174. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 175. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 179. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 180. Tko je za? Usvaja se. 182. Tko je za? Usvaja se. 183. Tko je za? Usvaja se. Kompromisni amandman E. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na kompromis F. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Još jedan put. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na NV5. Tko je za? Usvaja se. 188. amandman. Tko je za? Protiv? Odbija se. 189. Tko je za? ispričavam se. Tko je za? 195. Tko je protiv? Odbija se. 189. Tko je za? Januš, to je tvoj amandman. Molim te da glasuješ. Tko je protiv? Hvala, odbija se. 190. Tko je za? Protiv? Odbija se. 192. Tko je za? Usvaja se. 193. Tko je za? Usvaja se. 191. Tko je za? Usvaja se. 194. Tko je za? Usvaja se. 196. Tko je za? Usvaja se. 197. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 198. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 200. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 199. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 202. U dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Usvaja se. 203. amandman tko je za? Usvaja se. 201. tko je za? Usvaja se. 204. tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 205. tko je za? Usvaja se. 206. tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 207. tko je za? Protiv? Odbija se. 208. Tko je za? Usvaja se. 209. Tko je za? Usvaja se. 210. Povlači se. 211. 210. Ispričavam se. 210. Tko je za? Usvaja se. 212. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 213. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo 213 elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se. Kompromis G, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis H. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 221. Tko je za? Protiv? Odbija se. 226. Tko je za? Protiv? Odbija se. 227. Tko je za? Usvaja se. 228. Tko je za? Usvaja se. 229. Tko je za? Usvaja se. 230. Tko je za? Protiv? Odbija se. 231. Tko je za? Usvaja se. Sada prelazimo na kompromis i. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis J. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 259. amandman. Tko je za? Hvala. usvoja se. 258. i 261. Tko je za? Protiv? Odbija se. 262. i 260. Tko je za? Protiv? Odbija se. 263. Tko je za? Protiv? Odbija se. 264. Tko je za? Protiv? Odbija se. 265. Tko je za? Usvaja se. 267. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 268. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Idemo na elektroničku provjeru. Glasujemo o 268. amandmanu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na 273. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo. 273. amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Nisam primijetio rezultat. 270. E, tko za? Hvala, usvaja se. 271. Tko je za? Usvaja se. 272. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo elektroničkim putem. 272. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 274. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 275. u dva dijela, prvi dio, tko je za, tko je protiv, drugi dio, tko je za, tko je protiv, usvaja se. 277. Amandman gospodina De Castra, tko je za, usvaja se, hvala. 280. tko je za, tko je protiv, odbija se. Amandman 278. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 279. Tko je za? Usvaja se. Kompromis K. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. NV10. Tko je za? Hvala. Usva se. 288. i 289. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo elektroničkim putem. Amandmani 288 i 289. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dvijesto osamdeset sedam amandman tko je za? Usvaja se. 294. Tko je za? Protiv? Odbija se. 293. Tko je za? Protiv? Odbija se. 290. amandman gospođe Šrajer u dva dijela. Prvi dio tko je za, usvaja se. Drugi dio tko je za, usvaja se. 291. Tko je za? Protiv? Odbija se. 292. Tko je za? Usvaja se. 13. amandman. Prvi dio. Tko je za? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Odbija se. Prelazimo na kompromis L. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na amandman 304. Tko je za? Hvala. usvoja se. 307. Tko je za? Protiv. Odbija se. 309. Tko je za? Protiv. Odbija se. 306. Tko je za? Usvoja se. 305. amandman. Tko je za? usva se. 308. Tko je za? Protiv. Odbija se. 311. Tko je za? Protiv. Odbija se. 312. Tko je za? Usvaja se. Sada prelazimo na drugi dio, prvi amandman, tko je za? Usvaja se. Amandmani 2 i 3. Tko je za? Usvajaju se. Četvrti amandman, tko je za? Usvaja se. Peti amandman, tko je za? Usvaja se. Šesti amandman. Usvaja se. Kompromis M. Glasovat ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na amandman broj 13. 13 i 14. ti amandmani su istovjetni. Tko je za? protiv, odbija se. Šestnesti i osamnesti, tko je za, usvajaju se. Devetnesti amandman, tko je za? Provjerit ćemo. Osamnesti i šestnesti. Otvaram glasovanje. Provjerit ćemo elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Usvajaju se. Amandman broj 19. Tko je za? Protiv? Odbija se. 20. amandman. Tko je za? Usvaja se. 21. Tko je za? Usvaja se. 23. Tko je za? Protiv? Odbija se. 24. amandman. Tko je za? Protiv? Odbija se. 25. amandman. Tko je za? Protiv? Odbija se. 26. amandman. Tko je za? Usvaja se. 28. amandman. Za? Protiv? Odbija se. 27. i 32. Ti amandmani su istovjetni. Tko je za? Protiv? Odbijaju se. 33. i 31. Tko je za? Protiv? Odbijaju se. 34. amandman. Tko je za? Usvaja se. 35. Tko je za? Usvaja se. 36. i 37. amandmani koji su istovjetni. Tko je za? Protiv? Odbijaju se. U redu provjerit ćemo. 36. i 37. amandman. Otvoram glasovanje. Otvoram glasovanje o 36. i 37. amandmanu. Hvala. zatvaram glasovanje. Odbija se kao što sam i rekao. 38. amandman, tko je za, protiv, odbija se. 39. za, protiv, usvaja se. Kompromis N, otvaram glasovanje. Glasujemo o kompromisnom amandmanu N. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na kompromisni amandman O. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 64. Tko je za? Usvaja se. 66. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 67. Tko je za? Usvaja se. 69. Tko je za? Usvaja se. 70. amandman. Tko je za? Protiv? odbije se. 71. amandman. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman P. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 72. Ne, 80. Ispričavam se. 80. amandman. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo elektroničkim putem. Glasujemo o 80. amandmanu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na 81. amandman. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman Q. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na 90. amandman. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 89. Tko je za? Protiv? Odbija se. 88. i 92. i 93. amandman. Svi zajedno. Tko je za? Protiv? Odbija se. Možemo provjeriti ako želite. Znači 88, 92, 93 amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijaju se. 94. amandman. Tko je za? Protiv? Odbija se. 97. amandman, tko je za, protiv, odbija se. I sada ćemo glasovati o nacrtu prijedloga rezolucije, kako je izmijenjena. Glasovat ćemo elektroničkim putem, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala. I time smo završili glasovanje. Čestitke izvjestitelju i svima koji su surađivali s njim. Lijepo molim izvjestitelja da uzme riječ ako želi. Vidim da sada ima posla. Pa htio bih samo reći da sam zahvalan na velikoj potpori za ovo izvješće. Mislim da to govori o važnosti same teme. Hvala. Sasvim sigurno da je ovo izvješće bilo vrlo teško, tako, važno, ali također i teško. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, odnosno posjet Nizozemskoj u Ožujku. Kao što znamo, nakon e, um, Uskrsa jedna predstavnica našeg odbora je e, otišla u Nizozemsku gdje je sudjelovala u programu posjeta koji je posvećen problemu tehnologije u poljoprivredi, no govorilo se također i o konkurentnosti i dobrobiti životinja.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 Kao što možda znate, gospodin Huitama bio je inicijator ove misije i zamolit ću ga da nam da kratko izvješće o ovoj misiji. Trenutno se radi na izvješću o ovoj misiji. Ono će vam biti dostavljeno kad bude dovršeno, a sada bih zamolio gospodina Houtemu da uzme riječ. Hvala lijepa. E, također želim zahvaliti kolegama koje su e, koji su bili u ovoj misiji u Nizozemsku. Znam da je za neke bilo gotovo nemoguće doći jer je to bilo neposredno nakon Uskrsa, za one koji su došli hvala lijepa. Svrha ove emisije bila je pokazati u praksi ono o čemu smo upravo glasali, dakle o e, važnosti i inovacija i novih spoznaja. E, dakle, posjetili smo različite sektore unutar poljoprivrednog sektora, e, proizvođače e, mlijeka, stočare, također i ratare. Posjetili smo jednu mljekarsku farmu gdje su primijenjene neke nove ideje i tehnike kako bi se poboljšala konkurentnost e, e, poljoprivrednog gospodarstva, a smanjio učinak na okoliš. Dakle, ono što smo e, najprije učinili je, posjetili smo tvrtku koja se bavi integriranim upravljanjem u proizvodnji, e, u poljoprivrednoj proizvodnji e, oni e, smanjuju proizvodnju zaštitnih sredstava, kemijskih zaštitnih sredstava i također pokušavaju smanjiti upotrebu umjetnih gnojiva, a povećati upotrebu stajskog gnojiva i E, pretvaraju stajsko gnojivo u minerale koji su upotrebivi potom e, direktno. Dakle, tu se radi o jednom partnerstvu sa prirodom koja je i inovacija. Sljedeći dan smo posjetili neke, neka gospodarstva koja su specijalizirana, e, dakle upotrebljavaju se roboti za mužu i također e, izvan e, e, štale na poljima se upotrebljavaju na primjer dronovi zašto je to važno zato što se na taj način može bitno smanjiti upotreba vode gnojiva i zaštitnih sredstava jer kao što znate jer, se točno zna koje su potrebe biljke odnosno životinje pa se E, upotreba prilagođava tome. Potom smo posjetili dva gospodarstva koja se, su specijalizirana za e, novi sustav koji omogućava bolju, e, bolje zdravlje i dobrobit životinja, što za posljedicu ima i smanjenu upotrebu antibiotika. Jedno je bila proizvodnja peradija, drugo proizvodnja mlijeka i potom smo također E, posjetili e, jednu, jedan pogon koji e, koji je dio, dio novog trenda kružne ekonomije jer sada po najnovim propisima se upotreba stajskog ne ograničila na 170 na maksimalno 170 e, kg. To je vrlo čudno jer neki e, poljoprivredni proizvođači sada moraju e, se rješavati svog stajskog gnojiva, kupovati umjetno i zato se sad, su sad potrebne nove tehnike kojima se od stajskog gnojiva proizvode minerali koji se onda mogu upotrebljati kao umjetno gnojivo mislimo da eh, je to eh, vrlo važno naglasiti. Na kraju smo se susreli sa ministrom poljoprivrede i eh, predstavnicima poljoprivrednog sektora u Nizozemskoj. Mislim da je to bilo vrlo zanimljivo. Posjetili smo i jedan E, zgodan muzej gdje smo vidjeli dijela nizozemskih i flamanskih slikara, a također smo imali zanimljive razgovore e, sa e, ministrom poljoprivrede i predstavnicima proizvođača je bilo vrlo zanimljivo. Ako imate pitanja, naravno moj ured i ja stojimo vam na raspolaganju. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospođa Šrajer bi htjela uzeti riječ. Hvala lijepa. Ovo je bila divna misija u Nizozemsku. Moram reći, sve što smo vidjeli bilo je jako lijepo. Ali imam jedno pitanje za vas, gospodine e, predsjedavajući, a odnosi se na o, o čemu smo govorili o na inovacije, ali također i na jedno od naših točak ne Dakle, mljekarski sektor u Nizozemskoj je sad pogođen krizom zbog pada cijena. E, zato koristimo ovu mogućnost da vas upozorim da je to tema koja je na dnevnom redu nizozemskoj. Gledajući e, u budućnost, e, da li su sektori proizvodnje povrća i mlijeka e, doista ovisni o tome da Europa nađe rješenja za njihove probleme. Dakle, ono što želim pitati je Ja dakle želim pitati kako to funkcionira kada se radi u politici. E, moralo bi biti moguće uzeti u obzir e, različite pozicije. E, teška pitanja. Sada riječ ima gospođa Aguilera. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Najprije želim zahvaliti na ovoj misiji u kojoj sam mogla sudjelovati. Bilo je vrlo zanimljivo, mnogo sam naučila o preciznom preciznoj poljoprivrednoj proizvodnji i inovacijama u poljoprivrednoj proizvodnji. Nizozemska poljoprivreda je uvijek vrlo moderna i napredna, konkurentna, a program mi se zato činio dobro, e, isplaniran, izvrstan i zato želim zahvaliti osobito gospodinu Hojtemi na organizaciji. Želim također zahvaliti drugim kolegama iz Nizozemske koji su bili na misiji. Ovo putovanje je bilo doista zadovoljstvo i bilo je e, zanimljivo i u kontekstu izvješća kojim se danas bavimo. Još jednom, dakle, vrlo dobro organizirano i zanimljivo putovanje e, i dosta smo naučili o ciljevima kojima se ovdje bavimo. Hvala lijepa. Nema, e, nitko se više ne javlja za riječ onda bih ja možda kao sudionik ove misije također mogu nešto dodati. Doista smo imali vrlo intenzivan program, radilo se u, o temi e, inovativno i precizno, e, inovativna i precizna e, poljoprivredna proizvodnja i doista je za pozdraviti da je u središtu pažnje što se tiče e, teme inovacija bio poljoprivredni proizvođač. Dakle, rekli smo da i kvaliteta tla e, tu igra važnu ulogu, to je naravno e, važno kao poruka Znate da smo se koncentrirali na stajsko gnojivo i e, upotrebu stajskog gnojiva. Znate i da je u Nizozemskoj se daleko otišlo e, e, u vezi sa cijelim tim lancem. Dakle, prijelaz između poljoprivredne proizvodnje i trgovinskih lanaca je vrlo dobro E, organiziran i poljoprivrednici koriste sve prednosti koje imaju, to je doista izvrsno i druge zemlje bi mogle doista dosta naučiti od nizozemske. E, susreli smo se i sa predstavnicima E, uprave, odnosno e, tijela vlasti, a sad uopće neću niti govoriti o, o prekrasnom muzeju i umjetničkim dijelima koje smo vidjeli. Dakle, možda nismo e, susreli veliki broj poljoprivrednika, ali vaši poljoprivrednici su tako moderni da su zapravo poslovni ljudi. E, nadalje e, susreli smo se i sa ministrom poljoprivrede koji je e, dakle trenutno predsjeda vijećem. U intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji važnu ulogu naravno igra mljekarska proizvodnja. Tu smo naravno čuli dosta pritužbi zbog situacije na tržištu koja je svima poznata. Posjetili smo također e, sveučilište u Wageningu, Wageningenu. To je također bilo jako zanimljivo, ta, taj razgovor sa studentima gdje se radilo i o znanstvenim temama. Vjerujem da e, ono što su e, e, postignuća e, istraživačkog i znanstvenog rada na području poljoprivrede bismo trebali mnogo više staviti u središte naše pažnje. Dakle, sljedeće ovakvo putovanje za cilj ima Španjolsku mi se nadamo da će i to putovanje biti e, jako dobro. Gospodin Dorfman je također bio na ovoj misiji i sada dobiva riječ. Hvala lijepa. E, želim se pridružiti zahvalama za naše nizozemske kolege koji su izvrsno organizirali ovo putovanje. Jedna stvar mi je osobito upala u oči na ovom putovanju gdje se radilo o inovacijama, a to je da mi imamo e, regulativu koja e, vrlo često e, stoji u suprotnosti sa inovacijama, odnosno ne potiče ih, nego ih e, onemogućuje. Na primjer, kad se radi o inovativnim sredstvima za zaštitu bilja na bio, na, osnovi bio biološke proizvodnje, ekološke proizvodnje, E, vidjeli smo da se europsko zakonodavstvo zapravo e, da nije e, ne, ne potiče inovacije na ovom području jer se zapravo zaštitna sredstva koja su proizvedena od stajskog gnojiva tretira kao da su umjetna, kao da su umjetna i oni koji e, e, se bave tom proizvodnjom su suočeni sa velikim e, problemima i godinama čekaju na dozvolu tako da mislim da bismo trebali razmisliti o tome da bismo trebali promijeniti nešto i da bismo trebali biti trebali imati zakonodavstvo koje je koje više potiče inovacije umjesto da ih obstruira. Hvala lijepa, to je vrlo zanimljiv prijedlog. Još jedna napomena, e, predstavnici sveučilišta Vageninge su najčešći posjetioci, odnosno gosti i e, sudionici na našim e, saslušanjima, evo to govori još o značaju ovog sveučilišta. Evo toliko o ovom, ovoj misiji. koju imamo za zahvaliti nizozemskom predsjedništvu i koja je doista bila izvrsna usprkos teškoj situaciji u ovom sektoru. E, nakon što posjetimo i druge zemlje, e, sigurno ćemo čuti e, u posjetima i drugim zemljama sigurno ćemo čuti još mnogo više od poljoprivrednih proizvođača o teškoj situaciji u ovom sektoru. O toj teškoj situaciji govori i činjenica da su da i e, zastupnici iz drugih odbora, ne samo iz odbora Agri, sada počinju postavljati pitanje i zanimati se za ovo područje. Dakle, ta tema postaje sve više i više u pažnje i jako je važna. E, moramo biti svjesni toga i mora nam biti jasno da postoje velika očekivanja prema nama. Evropska unija si ne može dopustiti da razočara poljoprivredne proizvođače, a teška situacija proizlazi najvećim dijelom iz globalne situacije. Argentina, Brazil, Novi Zeland, Australija i razve situacije u tim zemljama također su e, poremetili ravnotežu na globalnoj razini. Evo to e, je bilo sve o toj točki, sada prelazimo na sedmu točku dnevnog reda. Možda samo još jedna posljednja napomena u vezi sa točkom šest. E, krivo sam rekao da je izvješće još u izradi. Međutim, evo ugodno iznenađenje, izvješće je već gotovo i stoji na raspolaganju. Sada točka sedam. Gospodin Hojtema, međutim, još traži riječ. E, gospodine predsjedavajući, želim zahvaliti našem tajništvu i e, svima koji su pomogli da se organizira ovaj, ova misija e, koji su doista E, uložili velike napore i e, puno truda i rada. E, sve je bilo izvrsno organizirano i želim im doista zahvaliti. Hvala lijepa i hvala što ste zahvalili e, jer ja se ispričavam što sam to ja se ispričavam što sam to zaboravio. Hvala lijepa, a sada će riječ dobiti gospodin Jar jer e, prelazimo na sedmu točku dnevnog reda e, a to je priprema postizborne revizije višegodišnjeg financijskog okvira mišljenje naš odbor daje mišljenje o izvješću za koje je nadležni odbor za proračun, dakle naš izvjestitelj za mišljenje je gospodin Jar. Gospodine Jar, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kao što ste već rekli, ovo je vrlo važna tema. E, to možda se ne vidi u duljini ovog izvješća, ali E, radi se o proračunu, o financijskim sredstvima, a svi znamo e, baviti se politikom znači e, raspoređivati financijska sredstva, dakle to je vrlo važno izvješće u, moglo bi se reći, ova nemirna vremena u Europskom parlamentu je naravno uvijek tako da uvijek imamo neke nove izazove i uvijek se iznova vode rasprave o proračunu. Ja ću početi o vremenskom e, planu kako bismo vidjeli gdje smo. E, ja sam zahvalan svojim izvestiteljima u Sjeni. Na 21. ožujka smo imali prvi sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni i tu smo već dogovorili jednu opću liniju, možda reći da kažem zašto E, velika je prednost kada se e, rano dogovori opća linija e, jer moramo dalje surađivati sa odborom proračun i zato sam zahvalan izvjestiteljima u sjeni koji su se složili sa mnom u vezi sa tom strategijom. <clears throat> I taj sastanak 21.3. mi je zato bio vrlo važan. 29.4. E, u podne je rok za e, amandmane. Dogovorili smo već sljedeći sastanak sa izvestiteljima u Sjeni za 20, 12. lipnja 12. E, svibnja pardon, u Strasburu. Ako se sve bude odvijalo po planu, na 16 srpnja ćemo glasati na plenarnom, plenarnoj sjednici. E, nakon tog prvog sastanka sa izvjestiteljem o sjeni e, već smo se mm, e, dogovorili o glavnim temama. prvo o čemu smo se složili je da se kod ovog da kod ovog izvješća želimo ostati što bliže temi. Dakle, naravno da se može, kad je reč o proračunu, govoriti o svemu, svemu mogućem, ali mi smo rekli ostaćemo e, kod te teme i govorit ćemo samo o proračunu i ograničit ćemo dužinu našeg mišljenja na samo pet stranica kako bismo jasno e, izrazili svoje stajališta i kako bi svojim kolegama iz odbora za proračun jasno rekli o čemu E, što nam je važno. E, e, ono što nam je važno je stabilizacija proračuna u području poljoprivrede, tu stojimo pred potpuno novim izazovima i nažalost moram reći ne novim, ali problemima koji nas već dugo muče, kao što su pad cijena poljoprivrednih proizvoda u nekim sektorima je već doista e, egzistencija u pitanju zbog toga i zato e, u području poljoprivrede je jedan od <coughs> glavnih ciljeva stabilnost i u tom smislu moramo e, tretirati i proračun a potom upozoravamo na jedan fini ali jasan način upozoravamo da ako e, e, postoje dodatna, dodatna očekivanja od, od prema nama od strane e, onda smo mi spremni i tu biti vrlo jasni dakle da E, nam je potreban doista sustav koji će stabilizirati e, situaciju u sektoru. E, zato smo zato sam već imao i prvi sastanak sa kolegom Olbrichtom i kolegama iz odbora za proračun. Kako bi opisao e, naš način razmišljanja, dakle e, ono što je naša e, ideja vodilja je zapravo zadržavanje proračuna na istoj razini i briga za to da se obećana sredstva i isplate da Evropska unija ispuni svoje obaveze. Direktna plaćanja mi želimo da ostanu ista. E, ona su naravno e, vrlo važna za stabilizaciju prihoda evropskih poljoprivrednih proizvođača i zato je važno da se direktna plaćanja ne smanjuju. E, još jednom e, smo ustanovili vrlo jasno da jednostavno moramo registrirati da e, što se tiče ovih ustanovljenih gornjih granica u okviru zajedničke poljoprivredne politike da imamo puno manje manevarskog prostora nego što je to bio slučaj u prošlosti. Molim kolege da tu pomognu E, da objasnimo kolegama iz drugih odbora, još uvijek postoji naime raširena e, je, raširena je ta ideja, odnosno ta slika koja je e, dojam na temelju prošlih vremena da nije uopće problem naći milijardu dvije eura ako je to potrebno, međutim ta vremena su prošla E, i doista e, mi smo prijavili potrebe i dobili sredstva koja su tražena, ali nemamo e, niti malo manevarskog prostora i zato stojimo pred problemom da da imamo sad probleme, imamo e, uvijek nepredviđene događaje koji mogu opteretiti proračun, a nemamo sredstva koja su u rezervi e, za te nepredviđene situacije. Dakle, nema, jednostavno rečeno, nema novca za nepredviđene troškove. E, to se naravno odražava i u našem, u 19 točaka našeg e, mišljenja, e, o kojem ćemo ponovo razgovarati na sljedećem sastanku sa Izvestenim u Sjeni. Ja molim da iskoristite mogućnost da uložite amandmane do ovog roka koji smo odredili e, ja e, ne očekujem nikakve probleme da i smatram da ćemo u predviđenom roku dovršiti ovo izvješće odnosno mišljenje mislim da među nama vlada e, zapravo jedinstvo i slažemo se u našim osnovnim stajalištima tako da neće biti problema. Hvala lijepa.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 rekao da je zajednička poljoprivreda politika krava koju treba izmusti. I sve dok ta krava bude postojala i dok bude sudjelovala sa tolikim e, velikim udjelom u proračunu, situacija baš neće biti povoljna. Dakle, ja sam uzeo riječ bio sam vrlo razočaran, ali sam ostao hladne glave. Bio sam razočaran ovom definicijom zajedničke poljoprivredne politike, razočaran ovim pristupom, a najviše time što je stručnjak bio Poljak. Vjerojatno se pitate pitati zašto sam htio govoriti o tome danas. Idući put eh, vjerojatno se neću ograničiti samo na riječi ako ponovno naiđem na tu osobu, ali ovaj put sam se ipak ograničio na uzimanje riječi. Treba paziti ono što se, na ono što se događa u drugim odborima i također na sastancima klubova zastupnika. Našim poljoprivrednicima treba reći da postavljaju isto pitanje ne samo našem odboru, nego i drugim odborima. Hvala. Gospodin Des. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. E, uvijek načuljim uši kad se radi o ovim temama, gospodine predsjedniče. I u mojoj zemlji e, postoje cijele horde takvih stručnjaka koji e, to tvrde. Imamo jedan vrlo jednostavan argument koji je već često ponavljan, ja ću ga sad opet ponoviti. Dakle, kad bi se sav novac u Europi e, trošio, obračunavao kao novac u zajedničkoj e, poljoprivrednoj politici, onda bi poljoprivredni sektor iznosio 1% i ništa više od toga jer e, mnogi drugi e, troškovi kao što su za e, obranu i tako dalje, sve se to ne obračunava preko Brisela, nego zato se ne pojavljuje u proračunu. Jedan posto javnih troškova za sektor koji hrani pola milijarde e, naših e, stanovnika, e, to znači da zapravo do, ono, dobivamo mnogo manje sredstava nego drugi sektori. Ovo je doista minimalni udio ukupnog u ukupnom proračunu Eh, za jedan ogroman sektor koji se svaki dan brine za to da naši potrošači eh, imaju na raspolaganju eh, zdrava, dobra i zdravu, dobru i jeftinu hranu. Dakle, ja uvijek branim sred, proračunska sredstva koja se upotrebljavaju za poljoprivredu. Hvala lijepa. Sljedeća govornica. Hvala lijepa gospodine e, predsjedavajući. Želim zahvaliti i čestitati izvjestitelju e, gospodinu Jaru na ovom e, mišljenju. Mogu ga potpuno podržati. Drago mi je što je odmah u uvodu govorio o ovim ovom postotku, dakle 1% i naši građani e, izdvajaju 32 centa dnevno za poljoprivredni sektor, to doista jest vrijedno tog novca. Ono što je važno je da ostajemo kod modela dva stupa i tražimo da se proračunska sredstva za poljoprivredu ne smanjuju. E, ona su u prošlosti već smanjena i e, sada moramo doista tražiti da se više ne smanjuju jer nema više manevarskog prostora. Ono što je za mene važno je točka 11 jer e, vjerujem da se uvijek iznova mora jasno naglašavati da su subvencije za poljoprivrednike doista e, neophodne jer, jer pomažu poljoprivrednicima da prežive krize kao što su ova kroz koju sad prolazi, e, ova kroz koju sad prolazimo. Također mi je važno da u točki 17 gdje je riječ o renacionalizaciji poljoprivredne politike da to odbijemo. To je također važno jer sada imamo osjećaj da zajednička poljoprivredna politika ne funkcionira onako kako bismo htjeli, međutim moramo ostati kod zajedničke poljoprivredne politike, a jedna od najvažnijih točaka po našem mišljenju je točka 19, e, sasvim na kraju gdje ja, se jasno upozorava na to da najprije e, moramo imati u vidu E, jasne političke e, ciljeve prije nego što e, vodimo diskusije o financijskim sredstvima. Dakle, još nemamo jasan pregled situacije po zemljama, kakve, kako, kakva je situacija u vezi sa ozelenjavanjem i zato bismo sada trebali razgovarati samo o novcu, a e, širu raspravu o svim mogućim pitanjima u vezi sa zajedničkom poljoprivrednom politikom e, to e, se mora ostaviti za kasnije za neko drugo izvješće. Zato želim zahvaliti na jasnim riječima i kada se od poljoprivrednog sektora tra, kad se E, imaju novi zahtjevi prema poljoprivrednom sektoru, onda se mora staviti na raspolaganje i novi novac. Hvala lijepa. Hvala. Izvjestitelj u Sjeni za moj klub nije ovdje, ali ja bih htjela predstaviti mišljenje našeg kluba. Postoje neki ključni elementi koji se odnose na poteškoće koje postoje u čitavoj Europskoj uniji. Izvješće je dosta suzdržano kada je riječ o uzrocima krize koji se ne spominju, a budući vodi se računa samo o tržištu. Kriza je izravna posljedica uništavanja javnih sustava za upravljanje ponudom i potražnjom. Reforme ZPP-a uvijek su se poduzimale sa ciljem liberalizacije i smanjenjem proračuna. Govori se o prihodu poljoprivrednika i poljoprivrednica, ali se ne spominju studije Europske komisije koje dokazuju da je došlo do pada dohotka poljoprivrednika i to zbog toga što postoji velika kratkoročna nestabilnost e, koja je nešto što moramo pripisati nestabilnosti cijena. Kada je riječ o važnosti poljoprivrede za društvo i za teritorij, moramo isaknuti važnost malih i srednjih poduzeća u odnosu na intenzivnu poljoprivredu industrijskog tipa a ova potonja će se povećati sa ovom novom zajedničkom poljoprivrednom politikom, a to je u sukobu sa ciljevima kohezije. Dakle, trebamo biti dalekovidniji i trebamo e, se potruditi da se u proračunu također povede računa u ovoj krizi. Također treba imati na umu da smo imali i ruski embargo i to je bila politička e, odluka Europske unije u odnosu na Rusiju a europski proračun mora podnijeti posljedice toga. Postoji proturječnost između točaka 6 i 18 jer se traži značajno povećanje doprinosa u ZPP e i također pod točkom 2 i također kada je riječ o pričuvama u izvanrednim situacijama. Hvala. Gospodin Vazon, izvolite. Hvala predsjedniče. Mislim da je šteta što ovaj tekst nije otišao korak dalje. Kao prvo što se tiče smanjenja od gotovo 20% od 2000. E, godine, to u kontekstu krize. Zatim, isto tako, e, spajanje potpora, odnosno vezivanje potpora. Osim toga, isto tako i posljedice mlječne kvote i uskoro i kvote šećera. Tu je isto tako i rizik e, zbog pregovora o TTIP-u na sanitarne i norme i norme u području zaštite okološa u Europskoj uniji. Mislim da ovaj tekst zapravo nije uzeo u obzir e, utjecaj mlječne krize, što je dovelo do poremećaja na tržištu, kao što vam je sigurno poznato. Gospodine Rope. Hvala vam što ste sastavili ovaj tekst. Mislim da se ovdje dobro odražava trenutna situacija. No, htio bih ipak iznijeti nekoliko ideja. Zašto moramo povećati sredstva za poljoprivredu umjesto da ih smanjujemo? Ispravno je istaknuto da imamo 500 milijuna građana koje treba prehraniti. Poljoprivredni sektor daje svoj doprinos i u drugom smislu. Ne mislim da bi bilo dobro uspoređivati postotak sredstava koje Europa izdvaja za poljoprivredu. Možda bismo trebali vidjeti kako žive poljoprivrednici. Možda bi to trebalo biti mjerilo u odnosu na ljude koji žive u gradovima. Primjerice u Litvi je nezaposlenost na selu dvostruko veća od stope nezaposlenosti u gradovima, dok, su, dok je dohodak dvostruko niži. Dakle, u formalnom smislu tih 38%, što zvuči mnogo, zapravo nam ne govori ništa. Prema tome trebali bismo revidirati četvrtu točku, tim više što smo prepoznali činjenicu da je to velik udio, to jest velik udio, međutim rezultati nisu tu. Također bih zamolio da na jasni način formuliramo svoje mišljenje što se tiče utjecaja krize i ruskog embarga. Problemi nisu proizišli iz poljoprivrede, niti kada je riječ o sukobu na Krimu, sukobu s Rusijom, niti u drugim situacijama i pitanje je zašto onda mi trebamo plaćati račun. Zašto sredstva nisu izdvojena iz općeg proračuna? Zašto je poljoprivreda ta koja trpi? Da smo izdvojili sredstva iz općeg proračuna, možda bi i drugi imali odgovornije ponašanje. Htio bih također istaknuti što se tiče izravnih plaćanja da je ta razina niža u novim zemljama. a to utječe na njihovu konkurentnost. Prema tome, zamolio bih da se ta razina ujednači u svim zemljama. Mislim da bismo ipak trebali ići prema Europi koja ide istom brzinom. Vidim da mi me upozoravate da e, završim. Nadam se da ću dobiti vašu potporu. Hvala. Hvala. Nakon gospodina Jara vi ste najduže govorili. Gospođa Algijera, izvolite. Hvala. Kao izvjestiteljica u Sjeni za moj klub, socijal demokrate. Želim reći da je odabrani pravac po meni dobar, jer govorimo o reviziji višegodišnjeg financijskog okvira, a ne o zajedničkoj poljoprivrednoj politici ne govorimo o sredstvima za politiku, nego o višegodišnjem financijskom okviru. To su dvije različite stvari. Ono što je odlučio izvjestitelj je dobro, jer u ovoj globalnoj reviziji ne smijemo zaboraviti a dajmo se da će i naše mišljenje dobiti većinsku potporu jer će onda imati težinu u reviziji VFO-a. Dakle, kao što sam rekla, ne smijemo zaboraviti da postoje neke potrebe zbog čega moramo poštivati i e, dosljednost ZPP-a i zbog toga treba imati dobar proračun. I također ono što je u poglavlju 2 treba zadržati i u višegodišnjem financijskom okviru. Također e, mogu postojati određeni rizici, postoji e, neki nedostatak zbog e, embarga i zbog krize u nekim područjima, u nekim sektorima, tako da smo trebali da imati veći proračun i sve je to u redu, no smatram da trebamo biti proaktivni, odnosno ne smijemo se postaviti defanzivno i reći da moramo sačuvati proračun, ali da ga nitko ne smije dirati. Ne, ZPP je namijenjen ruralnom svijetu. Moramo spriječiti raseljavanje ruralnih područja jer je to od ogromne važnosti. Dakle, ta sredstva trebaju ići u korist ruralnih područja kako bi stanovništvo ostalo tamo i kako bi se stvorila radna mjesta u ruralnim područjima. Zbog toga trebamo pridonijeti daljem radu na izvješću gospodina Jara kako bi se naglasilo taj stav, dakle ne samo da budemo defanzivni, tu mislimo na Europu i na velike izazove s kojima se suočava Europa, no sredstva za CPP jesu dovoljna, da, bilo bi dobro kada bi ih bilo više, ali ta sredstva nisu potrebna samo profesionalcima, nego i teritoriju. Potrebna su za teritorijalnu koheziju i u tom smislu će ići i naši amandmani. Hvala izvjestitelju. Da, gospođo, nadajmo se da će tako i biti. No, neki traže reviziju proračuna i zbog toga imaju i drugčije mišljenje. Gospođo Petir. Na odličnom, strukturiranom i sistematičnom izvješću Slažem se da financijska sredstva za zajedničku poljoprivrednu politiku moramo zadržati na istoj razini jer poljoprivreda doprinosi opskrbi stanovništva hranom, a poljoprivrednici čuvaju seoski prostor. Isto tako prema podacima koje on iznosi iz izvješća svaki poljoprivrednik doprinosi e, e, otvaranju radnih mjesta u e, drugim sektorima i to sedam novih radnih mjesta što je izuzetno značajan podatak E, koji nam ustvari daje dodatnu podlogu da tražimo čvršće pozicije za očuvanje e, zajedničke poljoprivredne politike i financijskih sredstava koja su za nju namijenjena. Poljoprivreda je teško pogođena političkom krizom koja e, je naravno pogodila i druge sektore, ali su nažalost najviše stradali poljoprivrednici, što znači da je potrebno uvesti mjere naknade za takve nepredviđene slučajeve i tu u potpunosti podržavam kolegu Jara želim upozoriti na još nešto i voljela bih da se to uvrsti u izvješće, a riječ je o siromaštvu sa kojim se susreću poljoprivrednici kada završe svoj radni vijek i kada odu u mirovinu. Mnogi od njih žive na rubu egzistencije, žive e, ispod e, praga siromaštva i htjela bih pozvati e, da mi ovdje u Odboru za poljoprivredu potaknemo države članice da uvedu minimalnu nacionalnu mirovinu. Mogu reći primjer Hrvatske. U Hrvatskoj imamo 70 tisuća poljoprivrednika umirovljenika. Njihova prosječna e, mirovina je 35 eura. Ja vas pitam tko može mjesečno preživjeti sa 35 eura? Nepošteno i nepravedno e, da društvo ne cijeni ulogu koju e, imaju poljoprivrednici za sve nas E, jer poljoprivrednici proizvode hranu za nas, a kad dođu u svoju stariju dob onda gladuju. To je sramotno i to moramo promijeniti. Hvala lijepo. Hvala, gospođo Petir. Gospodin hvala lijepo. I ja kao u izvjestitelju sjeni želim zahvaliti gospodinu Jaru na ovom doista potpunom, cjelovitom mišljenju o ZPP-u i o sredstvima koja su namijenjena za ZPP. Ja sam također član odbora za proračun i kao što je napomenuo i sam predsjednik, istina u okviru ove revizije VFO-a sredstva za ZPP su privlačan mamac, da se tako izrazim. E, koji mnogi žele iskoristiti. Dakle, važno je istaknuti da ta sredstva treba ostaviti nepromijenjenima ili ih povećati. Imamo tu dvije struje s jedne strane imamo smanjenja sredstava u ukupnom proračunu, no povećavaju se nadležnosti ZPP-a, dakle tu se ulazi i u područje klimatske politike. Proračun ZPP-a je sve tanje rasprostranjen i nemamo pričuve za izvanredne situacije kao što je prisutno recimo na mnogim tržištima. I želim ukazati pred parlamentom i pred ovim odborom na postojanje izazova plaćanja i to treba sada poravnati u svim zemljama članicama i nadam se da će to gospodin Jar uvrstiti u svoje izvješće. Gospodin Hojsling, izvolite. E, dopustite mi samo neke opće napomene, jer mislim da argumentima koje rutinski iznosimo nećemo uspjeti se probiti. E, kažemo poljoprivrednicima je loše, zato je potrebno, zato nam je potrebno više novca, međutim i drugima je loše i to nije dovoljno za, kao argument. 53 e, milijarde eura koje se troše za zajedničku poljoprivrednu politiku e, ne dolaze do e, svog cilja i zato moramo jasno reći što hoćemo da li hoćemo politiku koja za cilj ima prihode poljoprivreda poljoprivrednika ili e, hoćemo honorirati ulogu koja, koju poljoprivredna proizvodnja ima za naše društvo. Naravno, e, i drugima je u krizna vremena potrebno, potreban novac. Dakle, moramo inzistirati na tome da poljoprivreda ima i važnu ulogu za opstanak našeg društva i da, da to treba honorirati. Kod toga trebamo, na tome trebamo inzistirati. E, jer ako govorimo samo o e, tome da trebamo e, podržati poljoprivrednike i omogućiti im da imaju odgovarajuće prihode, nećemo uspjeti. Potrebni su nam bolji i bolji argumenti. E, reći e, treba nam novac i dalje zato što smo ga i do sada dobivali, mislim da to neće biti dovoljno. Kao što je već rečeno, potrebne su krize za koje nam je doista potreban novac, osobito e, zbog embarga i posljedica na poljoprivredu. Još samo jedna rečenica kad je riječ o novcu. Ne smijemo ispustiti iz vida ono što je bila najveća greška koju smo učinili u zajedničkoj poljoprivrednoj politici, a to je da smo e, ukinuli zapravo e, kompletne mjere regulacije tržišta. E, Dakle, moramo ponovo uvesti red na tržište. Vidjeli smo katastrofu na tržištu e, mlijeka. To se sada novcem više uopće ne može e, riješiti. Ja sam duboko uvjeren da, moramo e, usvojiti mjere kojima ćemo urediti tržište E, jer e, samo izdvajanje novca nije dovoljno jer ono jednostavno ne dolazi do e, poljoprivrednih proizvođača koji su sve više i više zaduženi. Moramo razmisliti o drugim mjerama jer jer ovo što smo do sada radili to zapravo ne koristi poljoprivrednim proizvođačima. Hvala. Želim se nadovezati na posjet Nizozemskoj. Vidjeli ste kako se na brojnim gospodarstvima uvode inovacije pomoću ulaganja, ali ona na kraju poljoprivrednici ne raspolažu sredstvima koja bi mogli iskoristiti. Na primjer, 50% gospodarstava koja se bave stočarstvom, da, tamo je prekrasan krajolika, ali zapravo ti poljoprivrednici na kraju krajeva nemaju kruha na stolu. Dakle, želimo jedan proračun za ZPP koji e, će biti namijenjen poljoprivrednicima ili industriji. I imam jedno pitanje. U ovom parlamentu mi se čini da se želi prijeći sa jednog vijeća za poljoprivredu na vijeće za okoliš ili za gospodarska pitanja. A Europa, da naravno uživa u miru od drugog svjetskog rata, ali tu postoji i pitanje prehrane, a hranu proizvode poljoprivrednici i oni koji žive u ruralnim područjima. Dakle, mi moramo razgovarati o tome na jedan širi način, u širim okvirima u parlamentu, a ne samo u odboru za poljoprivredu. I na kraju sporazum o klimi. U ovom odboru trebamo također promisliti o posljedicama tog sporazuma, a ne trebamo čekati da se o tome razgovara na odboru za zaštitu okoliša. Gospodin Dorfman. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja sam sad u čudnoj poziciji da se moram složiti sa kolegom Hojslikom, što se ne događa baš često, ali u ovoj stvari se e, slažem. Doista mislim da je jednostavno reći imamo jedan proračun, imamo mehanizme i jedno i drugo moramo e, braniti. Mislim da se već polako moramo početi pitati da li mehanizmi e, ovakvi kakve smo razvili doista još e, imaju za rezultat jednu učinkovitu poljoprivrednu politiku. Dakle, slažem se da trebamo obraniti e, proračun i e, boriti se protiv e, predloga da se reže, ali taj sustav kao i smo imali do sada koji vodi do tog na, na temelju principa da se novci dobivaju po E, po površini, znači koji ima veliku površinu dobiva više, ko ima manju dobiva manje novca, to nije dovoljno. E, ako želimo doista aktivnu e, poljoprivrednu politiku, onda moramo jednostavno se suočiti s činjenicom da jednostavno nemamo odgovarajuće mehanizme za to, kao što je rekao i gospodin Jar. U teškim situacijama, kao što je ovo u kojoj smo sada, jednostavno nedostaje novca i pasivna politika koju trenutno imamo zapravo nije primjerena u ovoj današnjoj situaciji i kada smo suočeni sa ovim izazovima. Dakle, moramo biti svjesni toga da tih 55 milijardi E, to je naravno mali dio proračuna, ali porezni obveznici vide 55 milijardi i to je cifra o kojoj se razgovara i čini se velikom. Dakle, moramo e, razgovarati o tome gdje taj novac na kraju završava. Da li završava kod e, poljoprivrednih proizvođača ili kod vlasnika e, zemlje, kod veleposjednika, Dakle, kad je riječ o investicijama u poljoprivredu, sve više i više vidimo da veliki investicijski fondovi, na primjer u Europi, kupuju e, poljoprivredno zemljište jer im onda to zemljište daje jednostavno e, prihode. Dakle, moramo razmisliti o tome da nešto promijenimo ako želimo biti uspješniji u budućnosti. Hvala lijepa. Uh, hvala. Uh, hvala gospodine predsjedniče što ste nam dali priliku da kratko uzmemo riječ o ovoj važnoj temi. Ovo izvješće odražava naše glavne nedoumice kada je riječ o srednjeročnoj reviziji, ali sigurno će doći i do jedne opširnije rasprave o prioritetima europskog proračuna naročito u svjetlu nedavnih političkih događaja koji vrše ogroman pritisak na e, sadašnje rashode iz proračuna. Komisija će predstaviti komunikaciju o kojoj će se razgovarati u parlamentu krajem godine, ali još nije odlučeno točno kada, no to će svakako biti u drugoj polovici godine. Ova će revizija razmotriti prioritete, i također e, zadaće pravac e, europskog proračuna za budućnost e, i sagledat će sadašnje političke izazove s kojima se Europska unija suočava. Evo, to ću spomenuti samo izbjegličku krizu, jer će to svakako biti potrebno. Naravno, kada je riječ o proračunu za ZPP u VFO-u, možemo vas umiriti, zato jer omotnice koje su prije dogovorene neće biti predmetom rasprave, Dakle, to je dogovoreno između tri institucije u VFO-u, dakle neće biti nikakvog, nikakve preraspodjele iz glave druge u ostale glave proračuna. Naravno, važno je da pokažemo stabilnost. Mi smo usred provedbe reforme nove politike, tako da poruka ove srednje ročne revizije mora biti e, to da će ovaj sektor se stabilizirati. Također trebamo razmotriti i neke kvalitativne elemente raskoda iz glave druge. Neki zastupnici su to spomenuli. Dakle, uvrštavanje klime i bioraznolikosti među prioritete, to je doista bitno za Europsku komisiju i kao što znate, 20% proračuna je izdvojeno za rashode po pitanju klimatskih promjena. Nova zajednička poljoprivredna politika je naravno dio ovih 20% i to važan dio tih izdvojenih sredstava i u komunikaciji će biti potrebno pokazati da se ta e, sredstva za ZPP doista koriste na učinkovit način. Imamo i jednu općenitiju raspravu o proračunu koja se bavi rezultatima i to pod e, utjecajem revizorskog suda i vas. Dakle, imamo rezoluciju o razrešnicama za zajednički proračun i tu je važnije pokazati rezultate koji su postignuti našim sredstvima i koji su doista opipljivi. Ne smijemo zaboraviti niti još jedan prioritet za ovu raspravu, a to je pojednostavljenje koje predlaže povjerenik Hogan kako bi se iznašlo načine za olašavanje administrativnog opterećenja u zpp naročito kada je riječ o političkim odlukama za e, reformu iz 2013. godine. Zatim e, izneće se i niz delegiranih i provedbenih akata, toga ste naravno svjesni jer je to potrebno u ovom kontekstu. A Također i prema planu komisije doći će i do revizije pojednostavljenja u kontekstu financijske uredbe, a to se neće odnositi samo na poljoprivredu kao predmet rashoda, nego i sva ostala područja. I još treba spomenuti i sljedeće, a to je također proizišlo iz današnje rasprave, odnosno da je srednjeročna revizija vezana za jedan, jedan prijedlog koji će komisija morati podnijeti krajem 2017. godine o novom višegodišnjem financijskom okviru a to će potaknuti raspravu koja će započeti 2018. godine i tada će se postavljati općenitija pitanja o politici, ne samo o poljoprivrednoj politici, nego o svim područjima rashoda i naravno tu će se odviti i politička rasprava. Prije nego što se donese novi VFO za razdoblje 2021-2028. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. U redu. Gospodine ravnatelju, koje su veze između ZPP-a i nacionalnih omotnica? Čini mi se da to za sada baš i nije jasno. I na kraju, kao zaključak ove važne rasprave, jer se govori o stanju u poljoprivredi, znamo da bi poljoprivrednici htjeli organizirati prosvjede. To je mogućnost koja nam predstoji. To bi moglo naravno biti i pozitivno. Samo se spominju izazovi. Ja se više slažem sa gospodinom Jarom. Naime, trebamo riješiti tekuće probleme, krizu, pitanje stabilnosti, no pri tome ne smijemo izbjegavati raspravu o budućnosti. No, lako je govoriti o budućnosti, bolje je da se sada usredotočimo na sadašnjost. Mi smo upoznati sa situacijom, ali i druge moramo uvjeriti u težinu situacije. Naše ministre, naše zastupnike, članove drugih klubova zastupnika, kako bi se stvorilo jedno povoljno ozračje u kojem će se poljoprivrednici moći obratiti ne samo nama, naravno mi smo prvi njihov sugovornik i prirodni sugovornik, ali trebamo ih pozvati da se obrate i drugim zastupnicima. Dakle, ZPP se odnosi ne samo na poljoprivredu, nego i okoliš, klimu, razvoj ruralnih područja. Znači, nadležnosti ove politike su doista opsežne, a da ne spominjemo tu i vanjsku situaciju. Ako razmišljamo o ZPP-u samo u europskim okvirima, to je previše uskogrudno. Trebamo razmišljati o globalnoj situaciji jer se ona odražava na europskoj situaciji. Znamo da postoje viškovi u proizvodnji i da će takva situacija potrajati i sljedećih nekoliko godina u zemljama poput Brazila, Argentine, Novog Zelanda ili Australije te zemlje i dalje bilježe brz porast proizvodnje. No, znamo da poljoprivredna gospodarstva kada odu u stečaj, onda je to jednom za svagda. Ako želimo da to tako i ostane, onda trebamo ostati na ovom putu kojim smo išli do sada. Gospodine Jar, Podsjećam vas dakle da krenete dalje ovim putem. E, rok za ulaganje amandmana je 24. travnja do 12 sati. Gospodin Jar je tražio riječ. Izvolite. E, samo kratko, samo dvije napomene. E, kao prvo želim zahvaliti svim kolegicama i kolegama na njihovim doprinosima. Izvješće još nije naravno dovršeno, još ćemo raditi na njemu. E, još mnogo je stvari sada rečeno u raspravi e, koje se još može uključiti u, u ovo mišljenje e, kao što sam rekao trebamo ostati kod teme prvih pet točaka tu tu bih pokušao objasniti e, našu poljoprivrednu politiku, e, reći im da nismo rupa bez dna, da smo e, pouzdani partneri, to je dobra e, vijest za naše kolege u odboru za proračun. Tu, tu malo reklamiram nas koji se bavimo poljoprivredom, dakle u tih prvih pet točaka Naravno da postoje stvari koje ne koštaju niti malo novaca, na primjer smanjenje birokracije. Ono gdje želim e, malo dati jedno upozorenje, e, juče sam već e, rekao, slažemo se oko toga da se ne slažemo. Kad je riječ o tome kako ćemo usmjeriti poljoprivrednu politiku u budućnosti, što želimo poboljšati, e, kolege imaju tu mnogo ideja, ali ja e, ne želim sada, da, sada o tome e, govoriti jer za to nemamo ni prostora u ovom izvješću ni vremena, ali evo upućujem poruku našem predsjedniku da nam je potrebna takva jedna rasprava za koju nam treba doista mnogo vremena i trebali bismo s tim početi. Zato molim kolegice i kolege da e, doista prezentiramo vizavi naših kolega iz odbora za proračun jednu, jedno jedinstvo, a tu e, raspravu o poljoprivrednoj politici općenito e, molim da se za nju nađe vremena da se s tim konačno počne. Ja sam također malo nestrpljiv što se toga tiče, želim da što prije počnemo razgovarati o tome i mislim da trebamo e, ja poslati jasan signal drugim kolegama iz drugih odbora, dakle da e, mi zapravo znamo što hoćemo, eto to bi bio, bila moja molba za kraj. Ja se nadam da ćemo uspjeti u tome. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Dziękuję, podzielamy Pana poglądy i jesteśmy z Panem. Slažem se s vama, gospodine Jar, i mi stojimo uz vas. Evo, završili smo raspravu o točki dnevnog reda. Dame i gospodo, vidimo se u ponedjeljak u 15 sati. Imamo saslušanje na kojem će sudjelovati brojni stručnjaci i molim vas da budete brojni na tom saslušanju. Imamo kratku stanku od dvije minute, a onda prelazimo na sastanak koordinatora. Dvije minute stanke.